prije glasanja imamo jednu točku dnevnog reda. Ja ću predsjedati do tada, nakon čega će gospodin Buzek preuzeti možda nekoliko obavijesti. No, započnimo sa osvajanjem dnevnog reda. Ako nema pregovora, smatramo ga osvojenim. Priopćenja se tiču naših aktivnosti radnih. Mnogo je posla pred nama. e, questi sono poi i cambiamenti. I morat ćemo donakle izmijeniti naš kalendar sastanaka zbog velikog zakonodavnog opterećenja na našem odboru. Poslat ćemo svima e-mail s promjenama nakon ljetnog raspusta 4.9. u Briselu imamo sastanak kao što je i planirano. 11.9. imamo novi sastanak zajednički s odborom Envi od 19 do 20 i 30. Bavit ćemo se upravljanjem energetskom unijom. A nakon toga ćemo imati sastanak ITRE od 20.30 do 22.30. desetog ćemo se sastati u Strasburu od 19.00 do 22.30. Dakle, imat ćemo poprilično e, gust raspored na jesen. No sve ćete to još dobiti pismeno e, vrlo skoro. Možemo odobriti zapisnik sjednica prigovora nema, pa je i to usvojeno i možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda. Dakle, prva suštinska točka, poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama. Riječ ću odmah dati našoj izvjestiteljici, zastupnici Kalas. Možete se držati 5-6 minuta vremena za govorenje, nakon čega ćemo riječ dati drugim kolegama. Izvolite. Hvala kao što ste već istaknuli sa organiziranjem novi sastanak odbora, pa započnemo sa vremenskim okvirom koji je nekoliko izvestitelja u Sijeni već istaknulo. Dakle, rok bismo željeli produžiti za naše izvješće. Ja osobno to ne podržavam, jer smo izvješće podijelili sa svim kolegama čim smo ga odaslali na prijevod, od čega je već prošlo mjesec dana, tako da su rokovi dosta strogi, no Libe i dalje poštuje svoj kalendar, pa mislim da se moramo držati tog vremenskog okvira ako želimo šansu da se naše mišljenje razmotri na odboru Libe. Što se sadržaja tiče, par riječi o obuhvatu. Nisam mijenjala definicije, odlučila sam se držati za one koje već stoje. Znam da Libe planira uvesti definicije u reguliranju e-privatnosti, no rado ću sa kolegama raspraviti o daljem pristupu. Ono što je za mene bilo važno je zaštititi povjerljivost komunikacije, no ostaviti isto tako prostora za inovacije. Raspravom se ovdje vrlo često opisuje crno-bijelo, no ukoliko korisnici izgube povjerenje u tehnologiju zbog zlouporabe njihovih podataka, da ćemo mnogo više štete gospodarstvu nego da to nismo niti regulirali. Zbog toga u nekim područjima sam više prostora stavila za inovaciju, primjerice uključujući neki element kompatibilnosti za danju opredu podataka u skladu sa GDPR-om, uredbi o zaštiti podataka ili izuzetaka za domaćinstva, za što će biti potrebno samo pristanak krajnjeg korisnika koji uslugu i traži. S druge strane, moje mišljenje načelno podržava prijedlog komisije. Još jedna važna stvar za naš odbor je da ovaj prijedlog ostane tehnološki neutralan. Primjerice imamo preveliko sredotečenje na brazere, preglednike i svi se više kreću prema aplikacijama, mrežnim uređajima i tako dalje. Također mislim da razlika između prve i treće strane, odnosno kolačića prve i treće strane će ostati relevantna. Više bismo trebali razmišljati u kontekstu utjecaja na privatnost koji kolačići imaju kukiji. Dakle, neki su jednostavno nužni za pružanje određene usluge ili poboljšavanje kvalitete. No načelno smatram da trebamo pružiti poticaje poduzećima da zajednički rade kako bi iznašla neka praktična rješenja za korisnike i isto kako bi im pružila mogućnost izbora. Ukoliko se korisnik odluči da ne želi dati pristanak i tada ne može pristupiti usluzi, to zapravo i nije nikakav izbor. Dakle, hoćete li prihvatiti kolačiće ili ne prihvatiti i ne dobiti uslugu. Stvarni bi izbor bio između toga da se može pratiti i da se može platiti određene usluge. Privatne postavke bi također morale neke druge opcije ponuditi. Dakle, stupnjevani pristup koje usluge i razmjenu podataka korisnici žele prihvatiti. Prije svega važno je razumjeti kakvo praćenje, koja pri, koje je prikupljanje podataka i tome slično. Podatke bismo trebali također potaknuti da alternative tome ponuda, ako je cilj poduzeća prikupiti veći broj informacija korisniku, zbog čega jednostavno ne zatraže korisnike e, te informacije koje su im potrebne. Prikupljanje podataka korisnika često dovodi do pristranosti do nekih pogrešaka koje mogu dovesti do neosjetljivog oglašavanja i naštetiti povjerenje korisnika usluga. Sposobnost da korisnik postavi svoj vlastiti profil bi također mogao biti dobar pristup. Što se izbora tiče, također imamo određene sumnje vezano uz korištenje ikona, u slučaju gdje imamo Wi-Fi praćenje, jer to također ne pruža mogućnost izbora i moglo bi na kraju biti kontraproduktivno i naštetiti povjerenju građana. Dakle, oni vide obavijest o tome da ih se prati, ali ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Dakle, vjerujem da je bolje pitanje, bolje pristup ograničiti usluge Wi-Fi primjerice samo za statistike, statističku obradu podataka. Što se javnih direktorija tiče, u nekim slučajevima podatke se ne prikuplje od strane e, javnih poduzeća, već telekomunikacijskih poduzeća, pa je moglo biti teško dobiti pristanak. Što se tiče osobnog kršenja podataka i povjerljivosti E, razlog iz kojeg sam ovaj članak e, pobrisala je duplikacija u članku 40. E, direktive o elektroničkim komunikacijama. Ove su stvari već uključene, a na kraju smatram da obuhvat članka 11 koji se bavi mogućnostima da države članice pristupe komunikaciji građana jednostavno preširoka. Nema razloga iz kojeg bi komisija trebala proširiti obuhvat direktive o elektronskoj privatnosti, osobito s obzirom da je prijedlog i pristup komisije prije svega da se razmatra, uzima u obzir sfera privatnosti pojedinaca što se tiče njihove komunikacije. Zbog toga sam upotrebila pravni temelj kao i u direktivi o e-privatnosti. Također sam dodala da države članice ne mogu nametati nikakve obveze koje bi mogle sniziti sigurnost usluga i mreža, jer to bi bilo potpuno kontraproduktivno Dakle, s jedne strane postaviti niz pravila poduzećima da bi se zaštitila povjerljivost, a zatim reći da države članice, kada god, to, kada god to žele, mogu zatražiti od poduzeća da se sniže, snize ti standardi. Eto, hvala vam i radujem se na dolazećoj raspravi. Grazie alla collega Callas che è stata chiara ed ha rispettato anche i tempi. Hvala vam. Hvala što ste se držali vremena za govorenje. Bili sažeti jasni. Mm, zastupnik Rubik u ime zastupnika Bonija. Izvolite. Hvala kolegice Kalas. Ona je dobro e, iznijela teme koje su bitne e, za našu budućnost u ovom virtualnom svijetu. Vidimo da se stvarni svijet odražava u virtualnom svijetu i novi e, algoritmi i umjetna inteligencija igraju novu ulogu u prikupljanju masovnih podataka i sadržavanje podataka i to će utjecati i na gospodarski, ali i na privatni život pojedinaca. Istoga je bitno eh, da vidimo kako možemo eh, osigurati eh, sigurnost privatne sfere da se nešto prikuplja u statistikama, ali da to ipak ne budu osobni podaci i da se vrednovanje takvih e, podataka bude e, e, smisleno i moramo voditi i ulogu o tome da imamo interoperabilnost i intermodalnost, ali i transparentnost primjerice kako postaviti kolačiće, ne možete ih postaviti kao e, osobna, privatna osoba, odnosno moramo e, u Americi imamo nove e, smjerove u informatici koji se isključivo bave, proučavaju time koji podaci se smiju uzimati, koji ne i koji se smiju statistički dalje obrađivati, koji ne. E, I smatram da je odlučujuće da za mala i srednja poduzeća e, ne e, bude daljnjeg administrativnog tereta i moramo paziti da ono što ovdje je predviđeno da E, ne dovede do dodatnih tereta za male srednja poduzeća. E, moramo e, napraviti najbolji mogući prijedlog, a to je kolegica Kala već učinila i hvala joj na tome. Ona je pokušala ovim izvješćem naći uravnoteženu poziciju i naravno GDPR je osnova za sve, a stoga je bitno e, da je u ovoj tehnologiji e, dekripcije, enkripcije podataka da zapravo imamo uređeni okvir i vjerujem da, da stare vrijednosti možemo prenijeti e, u novu tehnologiju i ovdje ih spasiti i možemo mnogo naučiti od toga kako se u prošlosti obhodilo s takvim vrstama podataka. Nemojmo zaboraviti da mora postojati e, razlika između privatne e, sfere i transparentnosti e, i moramo znati što se smije biti pohranjeno, koji podataka, koji podaci se smije automatski razmjenjivati i imamo smo, mi ćemo otvoriti zapravo javno privatno partnerstvo u, u će govoriti o umjetnoj inteligenciji i stvorit će novi e, program e, gdje će se definirati što smije biti e, sačuvan od privatnih podataka. Hvala lijepa. Grazie Rubig. Ora la Zahvaljujem kolegi Rubigu. Zastupnik Krumbašev ima riječ u ime SID-a. Hvala vam. Gospođo prije svega čestitao bih izvestiteljici Kalas na intenzivnom radu na ovom dosijevu. Mislim da je stvarila uravnoteženu i kvalitetnu osnovu na temelju koje možemo nastaviti raditi. imam dva izvjestitelja ovdje upravo iz Estonije, koja je zemlja koja doista postavlja standarde u digitalnom dobu. Svima je jasno da je jedno od glavnih pitanja u ovom zakonodavstvu zapravo praćenje i kuki ili kolačići. Važno je razlikovati one kuke koje su doista nužni za funkcioniranje mreže ili web stranica. Dakle, recimo da imamo one kuke koje se bave rezultatima i one koje se bave sam funkcionalnosti a s druge strane imamo targeting, odnosno one kukije koje su usmjereni na oglašavanje. Morali bismo poslati poruku da će kuki i dalje ostati e, zakonska stvar, no voditi se jasnim pravilima i pružiti izbor na temelju mogućnosti promjena postavki softvera koji se koristi za pristup internetu. Postoje neke prakse koje moramo prekinuti. Primjerice da krajnji korisnici pristupaju web stranice prije nego što prihvate kuke. To je doista praksa koja šteti poslovanju, a drugo područje u kojem smatram da je važno razjasniti stvari je područje koje je dostupno bez pristanka. Dakle, neke informacije moramo upotrebiti za javne potrebe, mapiranje, mreže ili slično, i te informacije moraju biti anonimne ili pod pseudonimima, no moraju se koristiti u interesu javnog dobra. Dakle, tu razmišljamo o područjima za koje nije potreban pristanak samo u tom kontekstu. Pitanje praćenja putem Wi-Fi-a trebamo također na dvije razine rješavati. Na temelju komisijnog predloga, predloga trebao bi postojati fizički znak, on gdje se koristi ova funkcionalnost, a s druge strane moramo unaprijediti digitalne obavijesti koje se moraju pokazati na opremi krajnjeg korisnika. I moramo se pobrinuti da postoje fleksibilnost što se tiče lociranja pojedinaca nakon što se pošalje signal europskom hitnom broju ili kada dođe do žutih obavijesti, uključujući tracking putem GPS-a u nedostatku, odnosno odsustvu drugačijeg sadržaja. Sljedeća bi stvar bila važna da nastavak rada na obradi metapodataka treba biti omogućen u određenim slučajevima. Što se sigurnosti tiče, smatram da, da je ključno već u ovoj uredbi početi razmišljati o certificiranju opreme, ne da to učinimo obveznim, nego da se tek započne s tim procesom. Također potrebno Potrebni su standardi sigurnosti za terminalnu opremu, primjerice slično kod energetskog označavanja, trebali bi postojati razina sigurnosti za uređaje. Imajući na umu sve veći broj kibernetičkih i hakerskih napada, predložio bih također neke promjene teksta vezno za EC kako bi se stvorilo svojevrsna mogućnost da poduzeća razviju sigurne mehanizme, sigurnosne mehanizme kako bi se provjerila provjeravao sadržaj koji je već s njihove strane da bi se izbjegli hakerski napadi ili prijenos virusa krajnjim korisnicama. Znam da je to malo više posta za telekomunikacijska poduzeća, ali bolje imati firewall prije nego što se dolazi do krajnjeg korisnika. Također bih rekao da dijelim zabrinutost oko 11. članka, jer mogu pretpostaviti što se sve na temelju toga može eh, odraditi, kako protumačiti 28 nacionalnih parlamenta koji će moći tumačiti na doista različite načine i provoditi e, ovu regulativu, tako da moramo imati jedan dio ovog područja koji, ako tako možemo reći, mora biti nedodirljiv. Vremenski okvir, mislim da se ništa neće dogoriti ako nakon GDPR-a prođe 3-6 mjeseci prije nego što ovo stupi na snagu, a isto tako moramo dati dovoljno vremena poduzećima da provedu novi softver jer to ne mogu učiniti u samo 3 mjeseca. Dakle, imamo u obzir mandate komisije i parlamenta ovdje. Hvala. Malo ste prekoračili vrijeme govorenja, no nema nas ovdje previše, tako da si možemo priuštiti biti malo velikodušniji. E, zastupnik Barekov nije ovdje, niti Fontana. Mm, gospodin Kelly se javio za riječ dvije minute, teoretski govoreći. Hvala vam, zahvalio bih prije svega izvjestiteljici Kalas na izlaganju svog mišljenja. Cilj e, ove uredbe poboljšati sigurnost i povjerljivost komunikacije i e, žurirati pravila u skladu sa novim tehnološkim razvojem. No nemojmo zaboraviti drugi cilj, a to je slobodni protok podataka. Vidim da izvjestiteljica radi i u tom smjeru. Najprije par općih komentara. Ovo bi trebalo na snagu stupiti 25. svibnja 2018. isto kad je GDPR, što bi ovako na papiru bilo jako dobro, prožilo bi pravnu sigurnost, ali moramo razmotriti da li je to tehnološki izvedivo, dakle da se svi prilagode bez dodatnog vremena nakon što uredba stupi na snagu. Trebali bismo biti opresni i razmotriti ovo još jednom. Slažem se sa izvjestiteljicom, trebamo se pobrinuti da naše rješenja budu dosljedna sa zakonikom o elektroničkim komunikacijama eec i pokušati biti dosljedni sa GDPR-om kako se ne bi stvorila proturječja. Kao izvjestitelj za GDPR nadam se da ćemo ovo uspjeti uskladiti sa GDPR-om, a ne pretjerano regulirati. Predlažem također da zajamčimo povjerljivost komunikacije, to smatram da je vrlo važno. Izvjestiteljica se pokušava pobrinuti da rješenja budu tehnološki neutralna, a pristup brauzerima, njihovoj ulozi i razlikovanju kolačića je pozitivan. Svi znamo da nisu zločudni svi kolačići trećih strana i bolje, puno bolje usredotočiti se na njihovu svrhu. Dakle, pobrinimo se da krajnji korisnik bude informiran o tome što se događa s njegovim ili njenim podacima i da može donijeti informiranu odluku poticaj za poduzeća da ponude rješenje i proizvode koji su podobni za privatnost i poštivanje podataka, mislim da su pozitivna stvar. Što se sigurnosti tiče, to moramo također naglasiti, važna je to tema danas. Nadalje, inovacije, e, gospođa Kalas se to spomenula, osobito za big data i za rješenja koja pogoduju privatnosti. Mislim da moramo biti fleksibilni u nekim područjima kako bismo omogućili više inovacije. I za kraj smatram da je potrebno analizirati članak drugi predloga koji se bavi ograničenjima. Želim se pobrinuti da ne idemo e, dalje od presuda Europskog suda. I gospođa Kalas se spomenula i povjerenje. To je jedna riječ koja se neprestano počela ponavljati i pojavljivati od početka rada na GDPR-u. Spomenuli ste tako važnost izbora za krajnje korisnike, što je također ključno. Za kraj slaže bih se s Polom Rubigom u tome da se moramo pobrinuti da ovo bude otporno, spremno za budućnost, budući razvoj, umjetnu inteligenciju i algoritme, jer se doista radi o području koje se iznimno brzo i znatno mijenja. Hvala. Kolega Kelly, la Hvala lijepa kolega Kelly. Želi li se još tko javiti za riječ? Ako ne, e, dajem riječ predstavniku komisije, izvolite. Željela sam reći da komisija je, pozdravlja mišljenje gospođe Kalas i iznimno cijenimo e, temeljit određen posao i mišljenje visoke kvalitete Drago nam je što je uspjela to izraditi e, u ovom roku koji je bio kratak, ali je ipak to ostvareno. Danas je vrlo važno da e, prihvaćanje e, ovog prijedloga se dogodi u svibnju 2018. godine i to nije slučajno jer će tada GDPR stupiti na snagu i sukladnost će trebati biti e, već postignuta, to je lex specialis u odnosu na GDPR koji prikuplja sve vrste podataka, e, ali ovo su samo e, podaci za elektroničku komunikaciju. To međutim mora biti pomireno i mora e, skladno funkcionirati i e, obe e, te stvari trebaju do tada profunkcionirati. Upravo zato smo zamolili da parlament požuri. U siječnju 2017. je bilo usvojeno, zamolili smo da parlament požuri i evo unutar 14 mjeseci to je i postignuto i rok je ispoštovan. Što se sadržaja međutim tiče, e, mi cijenimo e, ovo i e, drago nam je vidjeti puno sličnosti. Nekoliko je međutim stvari poput definicija, gospođa Kalas je zadržala definicije što je u potpunosti sukladno kodeksu o elektroničkoj komunikaciji i novi komunikacijski alati poput e, Skype-a, Whatsappa i tako dalje su tu e, uključeni, a povjerljivost komunikacije osigurana je i na tim kanalima, ne samo na tradicionalnim. Također nam je drago što je pružena e, potpora, na čelu povjerljivosti i komunikacije, što je važno. E, važno je radi povjerenja, kao što je rekla gospođa Kalas, korisnici trebaju osjećati to povjerenje da e, je sigurna komunikacija koju nitko neće narušiti. E, možda samo dvije stvari. E, pitamo se zašto je zadržana određena, e, određeno gledanje na politiku. Naime, radi se o daljnjem procesiranju i kad jednom se pruži ova usluga, onda se e, meta podaci i sadržaj ne mogu koristiti u druge svrhe osim u svrhu ostvarenja komunikacije. To nije dozvoljeno. I e, prijedlog je komisije jednako tako ograničen. Kad je jednom komunikacija isporučena, onda se briše tako ta informacija. Pa prema tome tu treba razumjeti da je su podaci e, povjerljivi, važno je da ostanu tajni i e, ako postoji e, straha da će dalje biti procesirani, onda je ta komunikacija ugrožena. Osim navedenog, vi zapravo iskorištavate pravilo koje postoji o brisanju kad e, više ti podaci nisu e, potrebni e, i oni se brišu ako recimo odozvolite daljnje procesiranje tih podataka vi zapravo poništavate razlog njihovog postojanja odnosno postojanja ovoga pravila. Što se tiče tehnološke neutralnosti slažemo se s gospođom Kalas da je možda na kolačiće stavljena prevelika e, težište i e, to je recimo točno u slučaju uvodnih izjava e, u kojima se napominju kolačići, međutim za praćenje je tehnološki e, neutralan kodeks ovog članka, međutim, naravno u praktične svrhe trebalo se koncentrirati na tehnologiju koja danas prevladava, ali fokusirati na neutralnost. Još jednom hvala vam puno na ovom mišljenju i e, ovo je doista određeno više nego konstruktivno. Hvala lijepa. Gospođo Kalas, želite li vi dati neki zaključak pa da onda porazgovaramo eh, o eh, rokovima, a i bit će vremena za stanku za kavu. Eh, hvala vam lijepa poštovani kolege, dat ću nekoliko komentara na pa, ova pitanja. Što se tiče Wi-Fi praćenja, kad govorimo o odabiru, kad osoba vidi da je praćena, nema mogućnosti to isključiti, dakle nema opt-outa. E, pa e, upravo sam zato to i izostavila jer nema mogućnosti odabira. Što se tiče tajminga, čujem što kažu kolege, eh, a i ono što kaže komisija, dvije su strane u toj priči. Eh, dakle, radi se o lex specialisu izvedenom iz gdpr eh, i lakše je ako postoji unificirani paket e, iako možemo reći se se ovo e, primjenjuje na e, praćenje podataka i privatnost. Međutim, ako je vrijeme provedbe ili primjene prekratko, a i prekratko za e, poslovne subjekte da se usklade s pravilima, zapravo razmatram s kolegama što bi bio najbolji pristup. Što se tiče slobodnog protoka podataka, to jest važno pitanje, nisam u potpunosti sigurna kako to riješiti u odnosu na privatnost. Što se e, tiče pak tehnološke neutralnosti, ja se slažem da su članci e, više tehnološki neutralni, ali i uvodne izjave su bitne, budući da one interpretiraju sadržaj članaka, pa je dobro i njih držati što je moguće više tehnološki neutralnima, da se ništa ne bi ne izostavilo. Hvala vam lijepa, hvala na suradnji i veselim se daljnjoj suradnju. Hvala vama, gospođo Kalas, i e, rasprava je ovime završena. E, krajnji rok e, za amandmane 26. lipnja. Podsjećam na to, a sustav je, kao što znate, otvoren i mi ćemo imati glasovanje o mišljenju 2. listopada u Strasburu. Svima vam zahvaljujem na ovoj raspravi. Imamo sad nekih do 15, 10 do 15 minuta za pauzu za kavu do ponovnog početka rada. Hvala. Good morning, ladies and gentlemen. Gospođe i gospodo, želim vam dobro jutro. Stižem s drugog sastanka, zato ste me čekali i oprostite radi toga. Možemo prijeći na glasovanje. Idemo testno glasovati odmah za početak. Glasujemo. voucher for glasses. I lost my glasses. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Thank you very much. Hvala lijepa. Voting is successful. Uspješno smo probno glasovali. Trebam vaše očale. Ne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 na tako. Dear friends, excellent. Now... Hvala poštovani prijatelji. Evo, možemo početi. Evo, oprostite, oprostite. Ja ću e, glasovati sa svojim klubom, uh, li do nekih komplikacija. Uh, uh, Prvo izvješće na popisu e, izvjestitelj Carlo Sorinjo, a to je znači izmjena uredbe e, e, u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Prihvaća se. Čestitke. I prelazimo na iduće izvješće. Nacrt izvješća o svemirskoj strategiji za Europu, gospođa Krel za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis, prihvaća se. 20 za, protiv, provjera. I close Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se 4. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se 5. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se 6. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 7. Za, protiv, suzdržani, suzdržani prihvaća se 42 za protiv suzdržani prihvaća se 8 za protiv suzdržani prihvaća se 9 za protiv suzdržani prihvaća se 10 za protiv suzdržani prihvaća se 4 do 8 prihvaća se 52 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 11 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 11a za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 77 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 15 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 16 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 19 za, protiv, suzdržani, ne prihvaća se. Za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 100 za, protiv, suzdržani prihvaća se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani prihvaća se. 18a za, protiv, suzdržani prihvaća se. 19 za, protiv, suzdržani prihvaća se. 110 i transport 42 za, protiv, suzdržani prihvaća se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani prihvaća se. 117 za, protiv, suzdržani. Odbija se 21, prihvaća se 22, kompromis 22 za, protiv, suzdržani prihvaća se. 142 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 20, kompromis 23, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 1 do 9, za, protiv, suzdržani, prihvaća se kompromis 23a, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 24, za, protiv, suzdržani, prihvaća se 25 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 1, 4, za, protiv, suzdržani, odbija se 26 za, protiv, suzdržani, prihvaća se transport 7 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 1, 5, 6 za, protiv, suzdržani? Provjerit ćemo. 156. zatvorem glasovanje. Prihvaća se. 157 za, protiv, suzdržani i to ćemo provjeriti. 157, 157. 168. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, prihvaća se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Transport 5 za, Protiv, suzdržani, prihvaća se. Transport 22 za, protiv, suzdržani, prihvaća se kao Pet. za protiv suzdržani prihvaća se Osam za protiv suzdržani prihvaća se 9 za protiv suzdržani prihvaća se a za protiv suzdržani odbija se b za protiv suzdržani prihvaća se Dakle, C. Za, protiv, suzdržani, odbija se. kao A. Za, protiv. Provjerit ćemo. Inko A. Inko A. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Inko B. Za, protiv, suzdržani, 1 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 2 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 3 za, protiv, suzdržani, odbija se 4 odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 2a za, protiv, provjera. Kompromis 2a, zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 105 za, protiv suzdržani još jednom 105 za protiv suzdržani prihvaća se 132 za protiv suzdržani odbija se tri amandmana zajedno 108 109, 110 za protiv suzdržani odbija se 3 za protiv provjera molimo dižite ruke tako da prihvaća se 5 za protiv suzdržani prihvaća se kompromis šest za protiv suzdržani prihvaća se 131 za protiv suzdržani prihvaća se 133 za protiv suzdržani odbija se 134 za protiv odbija se 135 za protiv suzdržani prihvaća se 138 za 138 za protiv suzdržani odbija se 139 za protiv suzdržani odbija se 140 za protiv provjera provjeravamo 140 zatvoren glasovanje prihvaća se 141 za, protiv, suzdržani prihvaća se 142 za, protiv, suzdržani odbija se 143 za, protiv, suzdržani prihvaća se 145 za, protiv, provjera 145 Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. 146 i 147 zajedno. Za, protiv, suzdržani. Prihvaća se. 151. Dakle, preskačemo na 151. Za, protiv, suzdržani provjera. Dižite ruke tako da se može dobro vidjeti. Hvala lijepa, zatvoram glasovanje. Prihvaća se. 14 za, protiv. Suzdržani prihvaća se. 17 za, protiv. Provjera 17. Zatvaram. Prihvaća se. 18. drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. Ali molimo vas da dižete ruke, provjerit ćemo. Ne vidim to dobro. 18 drugi dio, 18.2 18.2 za protiv suzdržani prihvaća se 19 za protiv suzdržani odbija se 20 za protiv suzdržani odbija se 21 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 22 za, protiv, suzdržani, prihvaća se 23 za, protiv. Provjera 23. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se 24 2 za protiv suzdržani odbija se 25 za protiv suzdržani prihvaća se 28 za protiv suzdržani odbija se 28 se odbija kompromis 7 za protiv suzdržani prihvaća se 34 za protiv suzdržani prihvaća se 1 za protiv provjera Amandman prvi, zatvoram glasovanje, prihvaća se. Kompromis 8a za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandmani 47 i 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani odbija se 50 za protiv suzdržani odbija se amandman 3 za protiv suzdržani prihvaća se 51 za protiv suzdržani prihvaća se 52 za protiv suzdržani odbija se kompromis 10 za protiv suzdržani prihvaća se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11a za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 12 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 72 i 73 zajedno za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 74, 75 za, protiv, suzdržani, odvija se. 74, 75 zajedno. Dobro, prihvaća se. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dobro. Kompromis 13. Kompromis 13. Htio sam vas provjeriti. Dakle, 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 83 za. Prihvaća se. 84 za protiv suzdržani usvaja se. E, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Gospođa Mlinar ima javljanje u vezi postupovnog pitanja. Hvala izvjestiteljima na suradnji usprkos različitim mišljenjima ovoj temi i ovaj ovo krajnje ishod ne odražava e, moje mišljenje, niti mišljenje moje grupe, molila bih da maknete moje ime i moga kluba. Dobro. Hvala na informaciji. Dakle, to će ići kao e, izvješće treba bit će E, dakle podneseno vaš e, dalje nadležnom odboru kao mišljenje odbora ITRE bez vašeg imena. Jeste tako tražili? Sada idemo e, idemo na daljnju listu za glasovanje izvjestitelja gospodina Langena. ETS zrakoplovstvo. Da, počnemo tri amandmana zajedno. Za, protiv, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 41. Zaključujem glasovanje. Prihvaća se 48 za, protiv, suzdržani, odbija se 47 e, e, za, protiv, suzdržani, odbija se 49 za, protiv, suzdržani, odbija se 35 za, protiv, provjerimo 35 35, 35. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 36 za, e, protiv, suzdržani. E, provjerimo još jednom. 36 ovaj put. Zatvaram glasovanje. Ovaj put se usvaja 44 za, protiv, suzdržani odbija se 45 za, protiv, suzdržani provjerimo, provjera 45. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, provjerimo, 46. zatvoran glasovanje. Usvaja se tri amandmana, 53, 54, 55 za, protiv, odbija se, 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da, 51. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. To je bilo divno. Šest za. Protiv suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Amandman 7. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 8 za. Protiv. Suzdržani. Amandman 8 provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani. Pa, provjerimo. 3. Amandman 3. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim sljedeći za, protiv, odbija se. deset za, protiv. Provjerimo amandman deseti, Zatvaram glasovanje. Odbija se 11 za, protiv. Usvaja se 12 za, protiv suzdržani, provjerimo. Provjeravamo 12. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, provjerimo 15, provjera 15, zatvoram glasovanje, usvaja se 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se 17 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 17. 17. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Osamnaest za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. devetnaest za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Dvadeset za. Protiv suzdržani, odbija se. jedan za, protiv, provjerimo. jedan. Zatvaram glasovanje. Odbija se 22 za 21, oprostite, za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći za, protiv, odbija se. 26 za, protiv, odbija se. Sljedeći za, protiv, 2 za, protiv, Provjeravamo dva. Amandman dva. zatvoram glasovanje. Usvaja se. 28 za. Protiv. Provjerimo. 28. Zatvaram glasovanje. Odbija se 29 za. Protiv? Proverimo 29. Nitko to nije vidio, ništa ne vidim. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 33 za. Protiv. Provjerimo 33. Zatvorno glasovanje. Odbija se. 34 za, protiv. Provjerimo još jednom. 34. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 4 za, protiv. No, provjerimo. Provjera četiri. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 37 za. Protiv. Provjerimo još jednom. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 38 za. Protiv? Opet. Još jedno. 38. Molim vas, e, bolje se raspodijelite. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovaj put. 39 za, protiv, odbija se. I e, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 51 za. Čestitke izvjestitelju. E, idemo na posljednje izvješće, odnosno mišljenje. Doprinos odbora ITRE o rezoluciji odbora ENVI o rezoluciji. E, GUE je želio nešto dodati. GUE. Imam potpis e, e, da se GUE pridružio kompromisu. Hvala. E, GUE podupira naš kompromis ako glasujemo za njega. Otvaram glasovanje, elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. mišljenje o COP23. Zatvaram glasovanje. Dobro. 52 za, 4 suzdržana. Hvala lijepa. Hvala na spremnosti i hvala što ste mi posudili naučale. Bilo mi je iznimno od velike pomoći. Jeste li nešto vidjeli, Sean? Mogu li ih zadržati? Ne, za uvijek. E, vjerojatno ću negdje naći svoje. Uh, Dragi prijatelje, 15 e, minuta stanke jer u 11 sati dolazi kolege iz NVA i s njima imamo zajednički sastanak za točno 17 minuta. Bili smo e, veoma učinkoviti.